sukladno e, pravilu 105 i 106 predsjednica, e, e, predsjedništvo predsjednika odbora je zapravo nije primilo nikakve primjedbe na prijedlog odbora TRAN barem 40 e, zastupnika e, treba e, podnijeti prigovor u okviru 24 sata. U protivnom će preporuka biti usvojena. Usvoje, dakle,